par desetina minuta. Sada prelazimo na sljedeću točku. Predajem riječ autorima rezolucije. Prvi je gospodin Škrlic, ima riječ na dvije minute. Ovo što radite je apsolutno kršenje pravila nas je ovdje 40-45 od 751 zastupnika. Možete li mi objasniti, predsjedavajući, zašto oni koji su se potrudili ostati ovdje, zašto nam nije dopušteno da govorimo u okviru slobodnog javljanja za riječ? I koji god bio razlog da nam ne date riječ, zar ne mislite da bi bio minimum kolegijalnosti da nam kažete unaprijed za kakav ste se to postupak odlučili i da li ćete nam dati ili ne pravo na riječ i to po kojem načelu. Hvala. Zastupnice, ja sam vjerojatno predsjedavajući koji se najviše trudi kako bi svima dao riječ. Mislim da se nemate razloga žaliti. Već ste u nekoliko navrata dobili riječ. Ja vas nisam vjerojatno vidio, te se ispričavam. No, u svakom slučaju to je nešto što ne ovisi o mojoj volji. Mislim da nikada nisam bio nepravedan prema vama. Opet se ispričavam. Gospodin izvjestitelj, izvjestitelju Škrlec, imate riječ na dvije minute. Gospodin Škrlec, gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče gospodin škrlec nije prisutan. gospodin škrlec nije prisutan. mr škrlec is not here. unfortunately he is not here. nažalost on nije prisutan. Hvala vam na ovoj jako važnoj informaciji. Dakle, autor je odsutan. Dakle, gospođa Izabela Rinolfi, izvolite imate riječ. Hvala vam, predsjedniče. ja bih se žele ispričati u ime kolege autora teksta koji nije mogao nazočiti. Dakle, nuklearno oružje, sama ta riječ izaziva strah. Ne možemo zatvoriti oči pred ovim nuklearnim testom e, koji je održan u siječnju. To je prava provokacija, no kako bismo bili vjerodostojni i mi u Europi morali bismo e, prestati sa trgovinom e, svakog oblika e, sa zemljama koje su u sukobu. Na taj način bismo mogli biti vjerodostojni i morali bismo prestati svoje programe naoružanja. No, Sjedinje američke države su odlučile pokrenuti program modernizacije nuklearnog programa. Taj program se odnosi i na Italiju, jer će se premjestiti 70 e, atomskih bombi u Aviano i u Gedi. A to je oružje koje bi omogućilo da se E, što što uništi. Dakle, bilo bi pravedno protestirati protiv režima u Pyongyangu, ali bi trebalo napraviti isto i sa drugim partnerima, a i prijateljima kao što su na primjer, Sjedinje američke države. Najljepša hvala. Zasnik Deva imate riječ na minutu i pol. Predsjedavajući, ja govorim kao predsjedavajući izaslanstva za e, Korejski polotok i jako mi je stalo re, javiti se za riječ. Jako sam bio tužan i uznemiran kada sam čuo da je sjeverno-korejski režim ispalio bombu i u vrijeme kada je moje zaslanstvo se puno trudilo više od godinu dana da se izgrade izgrade povjerenje i odnose između sjevera i juga i radili smo te mjere da smo dobili pozive obiju strana da se radi na izradi mirovnog sporazuma koji trebate znati ne postoji za sada. Ono što postoji trenutno jeste e, primjer je potpisano prije 63 godine i cijela konstrukcija e, Južne Koreje i e, Sjeverne Koreje jeste tekst o primirju. Dakle, to je, to je trenutno zaustavljanje ratnog stanja, a ne mirovni sporazum. Dakle, ono sada što se dešava uz pa, pomoć e, SAD, mi smo radili ovo što smo napravili uz pomoć SAD-a i Rusije i svih drugih dionika. Dakle, naš cilj je bio otvoriti i držati otvorene pregovore, razgovore s Sjevernom Korejom, iako se oni igraju jako opasne igre a to u biti, kako ja vidim stvari, nije ni od kakve vrijednosti ni za njih, niti za smir na svijetu. Oni ne mogu izgraditi gospodarsku strukturu tako što će raditi na izgradnji nuklearnog oružja, dok im je stanovništvo gladno i gospodarstvo e, slabo. Dakle, mi trebamo držati ta vrata odškrinuta i to je moja namjera. Hvala vam, gospodine Deva, da li, će, da li ste spremni odgovoriti na plavi karton na pitanje gospođe Grapini? Da, hvala, gospođe Grapini, izvolite. ne hvala. Gospodine Deva, znate da smo zajedno u izaslanstvu išli u Koreju i u pravu ste. Pokušali smo pružiti ruk pomirenja jednoj drugoj Koreji. Na temelju vašeg iskustva, što mislite, da li mi, Europska unija, možemo imati ikakva utjecaja na tom putu pomirenja. Jer ja sam e, razgovarala sa ministrom za pomirenje e, Sjeverne Koreje i nije mi se činilo da oni imaju ikakav dosljedan program. Najviše hvala na ovom pitanju, gospođo Grapini. Ako vidimo ko su, koji su to sugovornici po ovom pitanju, pa mi smo jedini ljudi, a kad kažemo mi, kad kažem mi, mislim na Europsku uniju, e, jedini smo koji nemamo nikakve skrivene, skrivene namjere. Mi želimo mir i to je to. Mi želimo pomirenje i gotovo. Jednom kad to shvate i Kina, i Japan, i Sjeverna, i Južna Koreja, i Sjedinjamačke države, onda ćemo ostvariti napredak. Dakle, mi imamo jedinstvenu ulogu koju trebamo odgrati ovdje. Hvala. Zastupnik Kristijan Dan Preda, imate dvije minute. Najljepša hvala predsjedavajući. Sjeverna Koreja jako je važna iz više razloga. E, tu smo imali nuklearno testiranje nuklearne bombe koje predstavlja jako ozbiljnu prijetnju za stabilnost e, korejskog polotoka. Zatim, ove godine smo imali jednog Korejca koji je bio kandidat za nagrad Saharov, to je svećenik Jun koji je poslu, e, posvetio čita svoj život e, borbi za ljudska prava i nažalost nije imenovan jer nije imao dovoljnu e, podršku. Dati nagrad Saharov čovjeku iz Sjeverne Koreje koji se za ljudska prava bi bilo od velikog značaja. Ovo su razlogi iz kojih e, potičem kolege koji doista žele pomoći Sjevernoj Koreji da pod, daju podršku ovakvoj kandidaturi, jer nikada nismo imali nikoga iz Sjeverne Koreje, barem da bude među kandidatima. To je apsurdna situacija, jer to je jedan od zadnjih totalitarnih režima, a mi smo davali e, nagradu važnim osobama iz cijelog svijeta i mislim da trebamo učiniti tako nešto i za Sjevernu Koreju. I važno je da Europski parlament uputi jaku e, poruku Sjevernoj Koreji, te e, trebamo im reći da je pitanje ljudskih prava prioritet za vanjsku politiku. I u tom smislu pozivamo gospođu Mogherini u ovoj rezoluciji da pomno slijedi situaciju u toj zemlji i da održava pritisak na taj režim. Ja se odbijam asocirati uz ovaj stalni pesimizam kada se radi o mogućnosti promjene te zemlje. Stanovništvo Sjeverne Koreje i Južne Koreje zavrijedilo našu punu podršku. Taj režim Sjeverne Koreje neće ništa učiniti da se promijeni na međunarodnoj zajednici jeste da iskoristi trenutak kako bismo mogli trajno djelovati u tom smjeru. Zastupnica Marijete Šake, imate jednu minutu. Hvala predsjedniče, povjereniče. Hidrogenske bomba koja je testirana početkom siječnja je e, aktivnost koja je oštro osuđena od vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i mi to isto činimo. To je velika ugroza mira na Korejskom polotoku. Zatim, trebalo bi zabraniti nuklearne i balističke programe i e, trebalo bi nastaviti pregovore šest strana Zatim, još jedna ključna stvar jesu e, pitanje ljudskih prava i humanitarni problemi. Ljudi su izloženi stalnoj represiji, zatim e, postoje velike zabrinutosti da su tamo počinjeni zločini protiv čovječnosti. Moramo konkretno djelovati kako bismo ostali u kraj nekažnjivosti i da se izvedu pred lice pravde počinitelji. Moramo imati na umu isto tako neke trajnije sankcije i isto tako treba navesti, međunarodna zajednica treba navesti Kinu da koristi svoj utjecaj na Sjevernu Koreju da se pređe na dezeskalaciju. Isto tako bismo se trebali potruditi primiti izbjeglice Sjeverne Koreje. Hvala. Hvala vama. Hvala predsjedavajući, dragi kolege postoje sukobi u svijetu za koje se pitamo sljedeće. Kako razum ne prevlada u međunarodnoj zajednici? Poznato nam je podrijetlo režima u Sjevernoj Koreji, znamo koje korijenje ima, kakvi su retorički modeli, znamo koji se rituali slijede u toj zemlji. Tu imamo stalno sukobljavanje, dijalog, provokacije te povlačenje i to podsjeća na sukobljavanje blokova koja je imala standardne pojave i došlo je do određene ravnoteže koja je uspostavljena bez sukobljavanja, no bez mogućnosti iznalaženja rješenja. I evo, sad tu situaciju imamo i danas. No, nakon osude nuklearnih ispitivanja i nuklearnih testiranja u Koreji, djelujemo, a da u biti ne djelujemo stvarno. Naime, Vijeće sigurnosti u rezoluciji 2094, dakle Vijeće sigurnosti jednih naroda je iznijelo svoje mišljenje o ovim nuklearnim testovima, te se pitam da li je ova stvar doista jedinstvena ili ne. Naime, tu imamo zemlju koja je na rubu propasti, barem što se tiče prehrambenih problema i isključena od cjelokupne međunarodne zajednice, tako da mislim da bi trebalo reći da se ne može u takvom kontekstu razgovarati o ljudskim pravima, jer tu imamo samo vojnu silu koja djeluje, tu nema nikakve demokracije i nasilje te države organizirano je na centraliziran način, no tu nema nikakvih sindikalnih predstavnika koji djeluju. No dogod se neka politička načela ne budu oslobodila, ne možemo ostvariti nikakve rezultate. Mislim da postoji čitav niz uh, uredbi koje su predviđene u tom smislu i mislim da na temelju toga moramo početi tražiti rješenje za pitanje Sjeverne Koreje. Hvala, gospodine Panceri, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Mi doista živo osuđujemo te nuklearne testove koje je 6. siječnja izvela Sjeverna Koreja. Mi tražimo da ta vlada ratificira sporazum o neproliferaciji potpis koji je povukla 2003. Tražimo jačanje sankcija, tražimo da e, sigurnosti Ujedinjenih naroda pojača sankcije. Naime, situacija ljudskih prava u toj zemlji nas brine. Vlada Sjeverne Koreje ne dopušta nikakvu političku oporbu. Sudstvo je počinjeno u potpunosti e, političkim vlastima. Tu ima e, smrtna kazna i postoje brojne brojni prekršaj koji E, za koje se ljudi osuđuju i mislim da bi trebalo e, taj režim izvesti pred međunarodno lice pravde. I tu treba tražiti da se zajamči ukidanje smrtne kazne, treba tražiti da ljudi mogu slobodno se kretati, da se politički zatvornici oslobode s obzirom na situaciju e, gladi u kojoj ta zemlja, tražimo, moramo tražiti da se održe humanitarni programi. Hvala zastupniče Panceri. U ime europskih pučana gospođa Šodrova ima riječ. Najviše hvala predsjedavajući. Uvaženi kolege, situacija u Sjevernoj Koreji jako je ozbiljna. Osobno sam bila u Sjevernoj Koreji prije deset godina u okviru e, misije Češkog parlamenta i iz prve ruke sam vidjela na koji način taj autoritarni režim zatvara vrata svijetu i kako laže svojim, svom stanovništvu. Nažalost, e, prema dokumentu iz Vjednjih naroda 2014. godine ništa se među vremenu nije promijenilo u Sjevernoj Koreji. Ljudi i dalje e, e, pate, nemaju dovoljno hrane, a istovremeno snov, vlada ima novca za razvoj nuklearnog programa i špionira svoje stanovništvo kad se radi o pregovorima e, razoražanja, taj postupak je blokiran. Nažalost, tome e, Sjeverna Koreja je predivna zemlja koja ima divne potencijale koja bi se mogla vrlo lako razviti poput Južne Koreje koja nikada nije odustala od nade u pomirenje. Ja mislim da rješenje ne može doći od Južne Koreje, već od autoritarnog sjevernokorejskog režima. I vlada... To je vladi jasno. U ostalom našoj rezoluciji stoji da komisija treba koristiti svoje stručne kapacitete kada izrađuje e, svoju strategiju prema sjevernoj karijeri, Koreji. Dakle, suočeni sa zatvornom Korejskom granicom moramo dalje djelovati. U ime SID-a zastupnik Andi Kristeja imate riječ. Hvala vam predsjedavajući. Otkako nuklearno kemijsko i biološko oružje postoji kao prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti, ja doista mogu slobodno reći da osuđujem e, ove e, testove nuklearnog naružanja od 6. siječnja jer je to velika povreda rezolucija un i e, sporazuma o neproliferaciji nuklearnih, e, nuklearnog oružja. Jako je važno da se odustane od svih nuklearnih programa. No istovremeno sjeverna, vlast Sjeverne Koreje morale bi ispuniti svoje obveze koje proistječu koje su preuzele e, i treba bi omogućiti specijalnom izvjestitelju jednih naroda da e, dođe na tlo Sjeverne Koreje, treba bi stupiti u kontakt s un i e, treba bi im se omogućiti humanitarni program jednih naroda. Stavništvo stanovništvo Sjeverne Koreje moralo bi dobiti dovoljno hrane i humanitarne pomoći. Hvala. Hvala, ispričavam se, ali moram napraviti stanku od 10 minuta. I'm sorry. Molim da moju ispriku zbog ovog prekida. Grup, Slakar. Gospodin Demis Makar, u ime kluba zastupnika ECR. Hvala na se da, ste, da se osjećate dobro. Uvaženi kolege, Sjeverna Koreja je zastrašila svijet nedavno kada je testirala e, nuklearno oružje. Što se točno odvija u glavi e, čelnika Sjeverne Koreje? To ne znamo. Jedina e, objektivna informacija koje dobivamo jest da su tamo ljudi u ropstvu i da se kontinuirano krše ljudska prava. Nikome nije dopuštena sloboda izražavanja politički vođe završavaju na strašan način, isto tako se e, obavljaju smaknuća i arbitrarna zadržavanja u pritvoru. E, Kina, e, saveznik Sjeverne Koreje, također je osudila o testiranje nuklearnog oružja, međutim, ništa nije rečeno o ljudskim pravima. Da kako bilo bi licemjerno od njih kada bi govorili o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Međutim, Europska unija mora reagirati. Mi imamo dužnost pred tim stotinama tisućama ljudi, gladnom djecom i izgubljenim naraštajima u Sjevernoj Koreji. Ne možemo samo odvratiti, e, odvratiti pogled od toga. Hvala. Situacija u Sjevernoj Koreji stalno je uzbunjavajuća. Svakog tjedna dobivamo informacije o uhićenjima ili pak o smaknućima visokih e, dužnosnika. Isto tako ljudi, e, ljudi stradaju i umiru zbog nedostatka hrane. E, čak bi se ne bi moglo reći niti da je to samo država u kojoj je situacija kafkijanska. Prije dva tjedna je došlo do nave o testiranju nuklearnog oružja, a sada čujemo neke druge informacije. Mislim da ne bi bilo, nema smisla zatražiti išta od režima Sjeverne Koreje. Možda trebamo tražiti od Kine da prestane podržavati njihov režim, budući da je to rasipanje njihovih prirodnih resursa isto tako predstavlja sramotu za kineski narod. Hladni rat je završen. Pružanje potpore ovome režimu više ne pruža nikakvu sigurnost Kini. Samo Ujedinjena Koreja može e, u konačnici osigurati e, stabilnost u ovom dijelu Azije. U ime kluba zastupnika EFDD, gospodin Arno, izvolite. Kao i većina narodnih demokratskih republika, Sjeverna Koreja niti je demokratska, niti je republika, niti radi u interesu svog naroda. Kao i svaki drugi e, komunistički režim, oni su u potpunosti korumpirani. Svakih nekoliko sati ima smaknuća, tamo se uzgaja više droge nego hrane. Isto tako postoji neuhranjenost i e, velika represija prema disidentima. Prije samo nekoliko mjeseci u Britanskom parlamentu laboristički e, kancelar u Sijeni je citirao e, Mao. Mala verzija komunizma dovela je do smrti desetaka milijuna ljudi. Uistinu se moramo sramiti, budući da takav ekstremizam nije e, uviđen u Britanskom parlamentu. Moramo se boriti protiv ideologije na kojoj je nastala Sjeverna Koreja i isto tako e, moramo se boriti protiv njih kao i protiv skupina poput ISIS-a. Hvala, gospodin Bajina, jednu minutu. U stavku trećeg vašeg prijedloga zajedničke rezolucije vi potvrđujete da želite da se pronađe diplomatsko rješenje s Pyongyangom. U sljedećem stavku tražite nove sankcije a Sjeverna Koreja je zemlja koja je već i onako u najvećoj izolaciji u svijetu. Ja nemam nikakvog suosjećanja za ovu strašnu komunističku diktaturu, no ne mislim da bismo na ove provokacije trebali reagirati novim sankcijama koje će povećati paranoju njihovih čelnika. Da, oni su paranoični, međutim njihove laži i isto tako e, ponekad i reakcije e, zapadnjačkih vlasti njima daju argumente koji im idu na ruku. Što je bilo sa, to je bio izgovor za drugi rat u zaljevu. Intervencija koja dovela do strašnog kaosa na Bliskom istoku. Ako možemo prepoznati da kolegica Mogherini ima diplomatske vještine, uplitanje Europske unije vrlo često e, dovodi do pogoršanja sukoba i zato e, treba pronaći e, rješenje za ovu situaciju u Sjevernoj Koreji. Hvala kolega Franzulika. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege povjereniče. Htio bih iskazati svoju snažnu potporu ovom prijedlogu rezolucije kojom se snažno osuđuje provođenje nuklearnog testiranja 6. siječnja od strane e, Sjeverne Koreje. To je još jedno testiranje nuklearnog oružja koje je provala ova zemlja i ponovno predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti. Ova e, testiranja krše rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, e, nastavak nezakonitih balističkih nuklearnih programa je protivno e, programu neširenja nuklearnog oružja, tako se povećavaju regionalne napetosti. Sjeverna Koreja je sve izoliranija, izolirala je svoj narod, e, kupuje oružje za masovno uništenje. Umjesto toga bi se trebala vratiti na pregovore šest strana bez predovjeta. Mi moramo nastaviti pratiti nuklearni dosije u Sjevernoj Koreji i posljedice koje to ima na ostatak svijeta. Očekujem dalje sankcije Vijeća sigurnosti i pozivam da Sjeverna Koreja izabere konstruktivan put i da e, krene, da počne, započne suradnju s međunarodnom zajednicom. Hvala, sad imamo slobodno javljanje za riječ. Gospodin Pospiš, izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, ja sam također podržao ovu rezoluciju. U više navrata smo čuli da Sjeverna Koreja vrši represiju nad građanima. To je najgori komunistička diktatura. Na stotine tisuća ljudi je stradalo u koncentracijskim logorima. Velik postotak ljudi umire od gladi i nažalost ta zemlja nije u stanju povesti nikakav dijalog na međunarodnoj razini i zato mislim da je sjajno da ćemo donijeti ovu rezoluciju na današnje sjednici. Želim iznijeti još jedan komentar. Posebno mislim da je važan onaj dio gdje se apelira na Kinu da nam pomogne da izvrši pritisak na Sjevernu Koreju. Kina je jedina zemlja koja ima autoritet e, u Sjevernoj Koreji. Ona bi mogla biti glavni akter u ovoj situaciji kako bi došlo do promjene u e, Sjevernoj Koreji, odnosno kako bi se režim natjeralo da poštuje barem temeljna ljudska prava. Kolega Kaputo. Hvala predsjedniče. Sjeverna Koreja je jedna od najizolaranijih zemalja na svijetu i između ostalog i zbog ovakvih provokacija kao što je detonacija hidrogene bombe 6. siječnja. Oni prijete razaranju susjednih zemalja i drugih zemalja. Prelako bi bilo reći da su ovi posljednji događaj i stav Sjeverne Koreje e, nešto što, sam, što samo predstava ovo je e, dva mjeseca nakon e, prvog testiranja nuklearnog oružja koje je izvela Sjeverna Koreja, što je dovelo do odobravanja uvođenja novih sankcija. Sjeverna Koreja bi trebala prestati sa takvim dijelima, sa provokacijama i smjesta treba odustati od svojih nuklearnih i balističkih programa i trebala bi, trebala bi poštivati svoje međunarodno preuzete obveze. Europska unija treba pozvati Kinu da upotrebe svoj utjecaj na Sjevernu Koreju, moramo izbjeći da se situacija pogorša. Trebamo zajedno raditi na uspostavi mira i stabilnosti na Korejskom poluotoku. Kolegica Pinto sada ima riječ. Kolega Pinto. Kada je riječ o Sjevernoj Koreji, tu možemo vidjeti samo jedno rješenje a to rješenje se mora pronaći kroz multilateralni sustav. Ne može samo Europska unija ili Sjedinjene američke države zajedno s Japanom ili Južnom Korejom, ne mogu oni biti jedini uključeni u taj proces. Moraju sve zemlje koje mogu dati pozitivan doprinos ovoj situaciji. Posebno tu mislim na Kinu i Rusiju. Ranije su to bili glavni saveznici Sjeverne Koreje, ako budemo ignorirali ili ako antagoniziramo Kinu ili Rusiju, to nam neće pomoći u rješavanju ovoga problema. Naprotiv, to bi moglo dodatno pogoršati situaciju. Program naoružanja Sjeverne Koreje ne može se riješiti samo retorikom, trebaju nam konkretna djela. Hvala. Hvala. Sada riječ ima kolega Štetina. Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, htio bih naglasiti da u Sjevernoj Koreji kršenje ljudskih prava provodi komunistički režim. To je režim koji prijeti ne samo Korejskom poluotoku, nego i budućnosti demokracije u svijetu, a u to ubrajam i Europu. Želim apelirati na vas, dame i gospodo, i reći da komunisti pokušavaju internacionalizirati komunizam. Primjerice, komunistička stranka u Moraviji želi otvoreno postati e, vodeća stranka međunarodne komunističkog pokreta i žele stvoriti novu komunističku internacionalu. Oni su e, snažan saveznik komunista u Sjevernoj Koreji i redovit, koji redovito sudjeluju na sastancima u Pragu. Kolega Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Sjeverna Koreja je zemlja koja je sa većine međunarodnih sporazuma o zaštiti ljudskih prava koje naravno redovito krši. Zato pozivanje na poštivanje rezolucija vijeća sigurnosti kao i naši pozivi da poštuje međunarodna pravila međunarodnog javnog poretka svakako neće pomoći. nažalost neće pomoći niti pozivi da to čini kina svojim utjecajem na sjevernu koreju jer kina će to raditi u skladu sa svojim interesima ne u skladu s našim pozivima. jedino pravo rješenje je koordinirana zajednička međunarodna diplomatska akcija naravno koja izostaje zbog toga što se zemlje e, sile susjedne zemlje sjeverne koreje oko toga teško dogovaraju. no unatoč tome ja podržavam ovu rezoluciju i pozivam europski parlament i europsku komisiju da prate stanje ljudskih prava u sjevernoj koreji jednako kao i stanje ugrožavanja međunarodnog mira od strane sjeverne koreje. hvala Kolegica morvai hvala. Potpredsjedniče. Nadam se da ćete se uskoro oporaviti i da ćemo vam uskoro biti bolje. I sada se obraćam komisiji. Točka 4 u ovome izvješću, odnosno rezoluciji, govori o tome da Europski parlament poziva međunarodnu zajednicu da poduzme mjere kako bi se prekinulo sa e, nekažnjivošću komunističke, e, komunističkog režima u toj zemlji i poziva se da, da ih se smatra odgovornima. Povjereniče, jesam li dobro zapamtila da postoji niz zemalja u Europskoj uniji. Naime, e, nakon 1998. godine tijekom pristupnih pregovora, je li u bilo kojem trenutku nakon toga Europska unija pozvala države članice ili pristupne zemlje da počinitelje tih strašnih zločina za vrijeme komunizma e, osudi. E, sjećam li se dobro ili ne? ili ovdje opet govorimo o dvostrukim mjerilima. No, põhimõtteliselt me Hvala. Kada govorimo o slučajevima kršenja ljudskih prava, u načelu bismo uvijek mogli spomenuti Sjevernu Koreju. Da kako to je složen problem prije svega za korejski narod, ali isto tako zato što postoje naznake da Sjeverna Koreja predstavlja sve veću prijetnju susjednim zemljama. Možemo učiti iz povijesti mi smo ignorirali neke probleme, da smo na vrijeme intervirali, e, intervenirali, mogli smo izbjeći mnoge probleme. Bojim se da je Sjeverna Koreja upravo takav slučaj. Mi sada govorimo o Sjevernoj Koreji, ali one zemlje koje bi mogle izvršiti pritisak su e, to rade umjereno, govorimo o Kini i Rusiji. Evropska unija i ostatak svijeta moraju također naučiti na greškama iz prošlosti ne smijemo dopustiti da se situacija e, dodatno pogorša jer će onda biti još teže nositi se s posljedicama. Hvala. Sada dajem riječ povjereniku Mimici u ime Europske komisije. Izvolite. Thank you, Mr. President, honorable members. The European Union watches with great concern Uvaženi kolege zastupnici, Europska unija sa velikom zabrinutošću promatra e, kršenje ljudskih prava u Sjevernoj Koreji, što je evidentirano i e, UN-ovom e, komisijom, odnosno istražnim povjerenstvom iz 2013. godine. Komisija poziva da se hitno poduzmu strukturne promjene u Sjevernoj Koreji. To je moralni i pravni imperativ, ali isto tako je potrebno iz praktičnih razloga. Situacija ovakva kakva jest zapravo je recept za dugoročnu regionalnu nestabilnost. Htio bih podsjetiti da su neki od nalaza te dog istražnog povjerenstva ukazali na moguće, e, moguća kaznena dijela protiv čovječanstva. Iz tog razloga Europska unija je podržala preporuku da Vijeće sigurnosti UN-a prebaci e, ovaj slučaj situacije u Sjevernoj Koreji na Međunarodni sud, Međunarodni kazneni sud. Europska unija će i dalje nastaviti međunarodnoj zajednici ukazivati na važnost ovoga problema. Naš rad unutar UN-a upravo svjedoči o tome. Međutim, cilj Europske unije nije da dođe na naslovnice ili da se postigne osuda. Naš krajnji cilj je da se postignu konkretni pomaci na terenu. To je ono što je najvažnije. Europska unija već sada financira čitav niz programa pomoći u hrani i zdravstvenom sustavu u Sjevernoj Koreji koji izravno koriste najranjivijim kategorijama stanovništva što uključuje i djecu, zatim starije i nemoćne osobe i e, ranjive skupine poljoprivrednika. Europska unija je spremna poduzeti više i produbiti suradnju sa Sjevernom Korejom, ali samo ako ona na održivi vjerodostojan način počne rješavati problem kršenja ljudskih prava koji je vrlo ozbiljan. Ukoliko se Sjeverna Koreja odluči pokrenuti, odnosno djelovati u području ljudskih prava i počne surađivati sa mehanizmima UN-a za zaštitu ljudskih prava, uspjet će e, se pobrinuti za sigurnost na način na koji nezakonita nuklearna e, oružja nikada neće postići. Međutim, e, nezakonito testiranje nuklearnog oružja provedeno 6. siječnja pokazuje da još uvijek nismo na pozitivnom putu i naša sposobnost suradnje je iz tog razloga ozbiljno ograničena. Sjeverna Koreja trebala bi se usredotočiti na nužno potrebne reforme ljudskih prava koje su potrebne njezinim građanima a ne na destabilizaciju i nezakonite mjere koje stvaraju nesigurno i prijeteće okruženje koje šteti svima. Hvala na pozornosti. Hvala. Zaprimio sam sedam